verehrte Poštovane kolegice, poštovani kolege, rano jutro 1. rujna prije 75 godina započeo je drugi svjetski rad prepadom nacističke Njemačke na susjednu državu Poljsku. Raspiren je svjetski požar tjeran ludom ideologijom koje je sa ovim ideologom o čovjeku željela uništiti životni prostor drugih zemalja. Druge zemlje je trebalo eksploatirati, porobiti, cijele narode uništiti. Slijedila je radikalizacija koja je dovela kasnije do totalnog rata. Tome je prethodio ciničan pakt između Hitlera i Staljina nakon kojega je u Poljsku ušlo čak su ušle dvije vojske. Njemačka je nakon toga napala i Rusiju i šest godina kasnije je i Njemačka bila posve uništena. 60 milijuna mrtvih palih na bojnim poljima, umrlih od gladi u zarobljeništvu, Civili, mladi, stare, žene bili su sustavno ubijani, njihovi životi ugašeni, protjerani iz svojih domova, jadno skončavali na ulicama, pali na bojnim poljima. Žrtve bombi, rafala iz puški na vješalima ili u plinskim komorama to je bila najniža moguća točka ljudske civilizacije, genocid židova, Roma i Sinti i drugih. Dame i gospodo, ova, ova propast civilizacija i danas baca sjena. Sjećamo se i tisuća godina unatrag strahota – kako da nakon 70 godina ovakvog crnog trenutka civilizacije se išta može zaboraviti. Danas smo još uvijek svakodnevno pod tog razornog rata i njegovih posljedica. Jedan od rezultata toga rata bila je volja generacija koje su doživjeli taj rat da u Europu stvore porudak koje će onemogućiti ponavljanje svega toga. Transnacionalna suradnja između naroda bez obzira na granice i fizičke granice i gospodarske, kulturne i vjerske granice. Volja da se uspostavi takva suradnja stvorila je našu današnju Europu. I ova multinacionalna skupština je rezultat upravo te volje. Ovdje sede zastupnici europskih nacija u slobodnom samoodređenju. U našem parlamentu ovdje su okupljene razne vjeroispovijesti, razne rase, različiti politički nazori, predstavnici različitih kultura i nacija koje sve ujedinjuje jedna jedina volja da se to ne ponovi na našem kontinentu. Čudo je da je pomirenje na ovom kontinentu uspjelo nakon svega ovoga što se kod nas događalo. Mene to svaki puta iznova fascinira. Naime, kada ulazim u ovu našu vječnicu na plenarno zasjedanje i vidim da sami iz slobodne volje stvaramo Europu koja je uspjelo nadvladati rat i glad, srušiti granice i zidove, koja je uspjelo nadići umjetnu podjelu prema poredku iz Jalte i živjeti zajedno u ujedinjenoj Europi. Čudo europskog ujedinjenja može nam pomoći da se ovakva katastrofa čovečanstva više nikad ne ponovi. Dame i gospodo, zato nemamo jamstvo. Rat nismo odagnali iz našega svijeta, on postoji. Ali stvorili smo ustanove, strukture zbog kojih je vjerojatno da se rat našim narodima više neće vratiti zahvaljujući ovim transnacionalnim strukturama. Ako ih razbijemo, vraća nam se opasnost da će ultra nacionalizam, e, rasna e, mržnja i netrpeljivost vraća. Mi smo završili rat, ali ga nismo istrijebili. Postoje narodi u Europi koji se boje rata. Ponovno se granice na našem kontinentu jednostrano pomiču. Moramo biti vrlo pozorni. Sloboda i mir, dame i gospodo, su velika povezica moje posljeretne generacije. Ja kao Njemac sam jedan od onih koji se nisu individualno ogriješili. Mi smo rođeni poslije rata, ali naša odgovornost individualno postoji i ja joj želim dati mjesto u mom životu. Mi znamo da mir, tolerancija, poštovanje imaju učinak samo kada nisu mrtvo slovo na papiru, nego kada žive u svakodnevnom životu. Velika snaga ovoga parlamenta je u tome što upravo to činimo. I zato Europski parlament ima posebnu odgovornost prepoznati da mir, snošljivost, solidarnost se mora braniti svakoga dana iznova, zato što je i svakoga dana pod novom prijetnjom. I zato je rad ove više narodne parlamentarne skupštine ne jedini, ali dobar, valjan instrument da branimo svoju Europu poštovanja i mira. Prisjećanje žrtava drugog svjetskog rata moralo bi biti naše, naša zajednička zadaća. Naime, zadaća da nam mir, snošljivost i poštovanje budu glavna zadaća. Hvala lijepa. Puno hvala, dame i gospodo. Sada vas molim za vašu pažnju jer se vraćamo u naš svakodnevni rad. Započinjemo s tehničkom uputom. Danas će se ponovno obaviti panoramska snimka u vječnici i zamoljen sam da vas upozorim na sljedeće. E, fotografija se sastoji od malih dijelića, stoga u onom trenutku kada se kamera usmjeri prema vama, vi gledate, molim vas, prema njoj i nasmiješite se, jer te fotografije će biti objavljene. Slijedite jednostavno pomoćnika fotografa, on će vam dati znak kada bude kamera usmjerena prema vama. Molim vas da nam se pokaže pomoćnik fotografa. Gospodin u svjetlom, kako se to zove? Puloveru, a da, ili džemperu. On će vam mahnuti i vi znate da se onda trebate nasmiješiti. Kamera će do kraja glasovanja biti u vječnici i molim vas, nemojte nikako dotaknuti u kameru kada budete napuštali vječnicu. Dobro, ja ne znam zašto bi to zastupnik treba uopće činiti, ali tu mi piše, nemojte dirati kameru. Fotografije će biti uključene i u druge web stranice. Možete je dakle sami iskoristiti za vlastitu komunikaciju. Eto, nadam se da je sve jasno, kad ovaj ljubazni gospodin vam mahne, vi mu se nasmiješite.